početi. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih primjedbi, možemo usvojiti dnevni red bez ikakvih izmjena. Nema primjedbe. Točka broj 2, priopćenja predsjednika. Imaćemo ćemo međuparlamentarni sastanak odbora sa sudjelovanjem e, članova nacionalnih parlamenta o za jednu Europu sa niskougljičnom ekonomijom i to će se održati u ponedjeljak 33. poslje podne. Povjerenik Bella i povjerenik Kanijete kao i gospodin Hans Vönig koji je e, ravnatelj Europske agencije za okoliš će se obratiti skupu na kojem će sudjelovati više od 50 zastupnika iz nacionalnih parlamenata. Srdačno pozivamo sve zastupnike da sudjeluju na toj konferenciji. Danas imamo prevođenje na 22 jezika, nemamo estonskog. Kao što je uobičajeno, svi dokumenti o sastanku su dostupni na elektroničkim putem i kao što je uobičajeno, naš sastanak se prenosi putem interneta, putem streaminga. Zatim, e, sljedeća e, točka na dnevnom redu je povratno izvješće o tekućim međuinstitucionalnim pregovorima o izmjeni direktive o kvaliteti goriva i direktive o obnovljivoj energiji. Dakle, imamo sada izvješće predsjednika koji izvješćuje e, odbor o ishodu trijaloga. Dakle, kao što znate, imamo sada trijalog o Iluku i na drugom sastanku koji se održao 23. ožujka Delegacija parlamenta, vijeća i komisije je razmjenu mišljenja o svojim stavovima i Razlika u stavovima je smanjena u nekim pitanjima, ali ostaje dalje značajna kada je riječ o nekim ključnim pitanjima, uključujući i e, maksimalnu granicu za doprinose za biogoriva prve generacije u postizanju ciljeva obnovljive energije, kada je riječ o cilju za energiju iz naprednih biogoriva za e, promet i parlament je nastavio pregovore sa trećim trijalogom i kao što znamo, e, čuli smo od Korepera, Koreper je odlučio zaključiti e, treći trijalog. A sada možemo početi sa glasovanjem. Prvo glasovanje je o izvješću Farija. Izvješćivanje, praćenje i provjera emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prevoza i izmjena uredbe 525-2013. Dakle, možemo početi. To je glasovanje u cijelosti o izvješću, odnosno nacrtu preporuke i elektroničkim je putem. Dakle, otvaram glasovanje. is To je poimenično glasovanje. Jesu li svi glasovali? Jesu. Možemo zatvoriti glasovanje. Usvojeno. Možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Oui, pour Uh, Prije nego što započnemo sa glasovanjem imamo uh, daljna priopćenja. Želim skrenuti vašu pozornost na neke primjedbe od klubova zastupnika koje su iznesene nakon što su zaključeni kompromisi i glasački popisi i to je jučer. Kada je riječ o kompromisnom amandmanu, želim vas izvijestiti da kompromis 8a podržavaju EPP i SID kao i Amandman, odnosno kompromisni amandman 9 e, podržavaju um, FD, e, a ECR ne podržava amandmane 7 i 10 i osim toga ALDE je zatražio glasovanje, odvojeno glasovanje o amandmanu 116 e, što se izdvaja iz kompromisnog amandmana 3 i pučani su zatražili da se pojedinačno glasa o amandmanima 41 i 42, a ne skupno. Dakle, ako nema nikakvih primjedaba, prihvaćam sve zahtjeve i možemo onda pristupiti glasovanju. Kompromisni amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromisni amandman 2. koje je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromisni amandman 3. koje je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 1b. Tko je za? Ponavljam, amandman 1b. Tko je za? 1b. T'es sur la TV. Souris. Non. <laughs> Ok. We vote on amendment 1B. Glasujemo o amandmanu 1B. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 6a. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Il voto aperto, avete votato tutti. glasovanje, jesu li svi glasovali? Imamo jednog zastupnika pučena previše. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Avete votato tutti? Abbiamo sempre un PPE di... Još uvijek imamo jednog pucciano previše. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Sljedeća stranica, amandman 34, kolegice Guteland. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 40. Tko je za? <laughs> Protiv? Provjera.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 Kompromisni amandman četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoje se. Sada amandman 59 kolege Fjelnera. Tko je za? Ponavljam, amandman 59. Tko je protiv? Svi, u redu. Suzdržani E, mislio sam da tražite amandman po, glasačkom popisu, ali čekali ste da kažem. U redu. 62. Tko je za? 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 72. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman šest, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 79b, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 81, stavku petom, Tko je za amandman 81? na peti stavak. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 85 kolegice Pjeti Kejnen. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 92 kolega Gerbrandi Torvaca, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Am Amandman 84. Kolegice Pjeti Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 98A. Votiamo l'emendamento 98. Amandman 98a, kolega Dance, Kirton Darling i Branen. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 107 kolege Grotea koji je kompatibilan sa amandmanom 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? promjera Avete votato tutti? No? Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 112. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 115. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 114, Koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Votiamo adesso l'emendamento 110 che va Amandman 110 o kojem se glasuje odvojeno od kompromisnog amandmana 3. Tko je za? Amandman 116. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 8a. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Bel salto e andiamo alle... A sada jedan veliki skok do amandmana 129 kolega Dan Kerton, Darling i tako dalje. Tko je za amandman 129? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 132. Kolege Fjelnera. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 133. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 135b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 146. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 144, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Il voto je aperto. Otvaram glasovanje. Votato tutti. Il Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sto četrdeset jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sada elektroničkim putem zaključno glasovanje. Otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Oh. Ok, adesso pa- passiamo al voto. U redu, a sada ćemo glasovati o refitu. Idemo odmah na amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Imamo jednog pučana viška. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 1. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman broj 4. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjera. Imamo jednog pučana viška. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ovaj put imamo još veću poteskoću E, zato što su zeleni na drugoj strani sale, pa je teško vidjeti kako ste glasovali. Amandman broj 5, tko je za? Amandman broj pet, tko je protiv? Vjerojatno je odbijeno, ali provjerit ćemo. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvojeno jednim glasom razlike. Amandman šest, kolegice Zomer, tko je za? Protiv? Provjera. Jeste li svi glasovali? Imamo jednog pučana viška. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Čini mi se, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 14 koji je za protiv suzdržani odbija se Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 25. Imamo usmeni amandman kolegice Guteland. Zahvaljujem, predsjedavajući. Pročutat ću usmeni amandman. Podcrtava da takva definicija mora poštivati pravo država članica da primjenjuju striktne standarde u slučajevima kada Europska unija daje samo harmonizaciju usklađivanje. To je moj oralni, e, usmeni amandman. E, dodatno uz amandman 25, je li to dakle dodatak, je li netko protiv? Glasujemo o amandmanu 25, izvornom tekstu. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 26. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se.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 Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ipak, oprostite. Dakle, idemo na mandman broj 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amadman 39. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 42. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47, tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Ko je za amandman 45? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj Gli 46 e Amandmani 46 i 48 se ne razmatraju. Glasujemo o 50 kolegice Girlin. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Am... 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti il Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 63, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Jasno je da je usvojeno. Ali imamo jednog pučana viška. Hvala. Zatvaram glasovanje. Jasno je usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Drugi dio. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 69. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 70. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 71, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 76. Kolegice Girlin, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 78. Tko je za? Protiv? suzdržani? Provjera. ovdje ima čudnih saveza. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 79 tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na sedmu točku dnevnog reda. Andiamo al punto 7 all'ordine del giorno. Sedma točka na dnevnom redu je mišljenje kolege Abaunca o krizi ebole. Počet ćemo s amandmanom broj 69 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 9. Tko je za? Kompromis broj 9. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 82. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, provjera. Imamo socijalista Viška. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 94. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 101. Ovdje imamo usmeni amandman e, socijalista i demokrata. Predsjedniče, e, mi smo htjeli tražiti ovdje e, glasovanje po dijelovima o bioraznolikosti na samom kraju amandmana. Je li netko protiv ovog prijedloga? Ako ste protiv, morate ustati. Liberali su protiv, dakle glasovat ćemo bez ovog usmenog amandmana. Glasujemo o izvornom tekstu 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 102. Provjera. Dobro. Provjeravamo amandman broj 101. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dobro. Idemo na amandman broj 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 12. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 111, kolegice Guteland. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 110, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 114, za, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12, 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 112 s usmenim amandmanom koji je uložio klub socijalista i demokrata. Nema nikoga protiv. Dakle, glasujemo s usmenim amandmanom o 112 Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 115, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 116, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 117, za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 118 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 119. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 120 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman Kompromis broj 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Glasujemo o amandmanu 124, krajnji dio koji je kompatibilno s kompromisom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o amandmanu 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 128. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 129. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 130. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 14, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 141, kolege Funtolisa, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 143, kompatibilan je, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 142. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Pozivam vas na to da jasno dignete ruku, tako ćemo ubrzati proces. 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 146 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o amandmanu 153. Novi tekst je kompatibilan kao dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 155. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 156. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 157. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, e, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na uvodne izjave. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 7 s usmenim amandmanom socijalista koji su upisani u popis, glasački popis. Imali primjedbi? Ne. Dakle, amandman 7 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2 o uvodnoj izjavi B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu broj 12, drugi dio, koja je kompatibilna sa svim kompromisima u vezi s uvodom izavom B. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Socijalisti su tu napravili grešku, ali u redu, odbija se. Kompromis broj 3. 3. Za. Protiv. U redu. Suzdržani usvaja se. Sada idemo na Uvodnu izjavu C, amandman 18, drugi dio kompatibilan je. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 23 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 24 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 26 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 30 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 32 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 33 za protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, kompromis broj 6, koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman broj 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 47. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Ko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 62 za, protiv, Suzdržani odbija se. Amandman 63 za. Protiv suzdržani usvaja se. 65 za. Protiv suzdržani usvaja se. Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se predsjednik još uvijek dobro vidi, a i malo ima i sreće. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. No. Allora, il presidente ringrazia per Predsjednik zahvaljuje na suradnji u glasovanju zato jer smo imali doista dobro odrađeno glasovanje. Allora, faccio complimenti ai relatori. Čestitam izvjestiteljima i prekinut ćemo sastanak na dvije minute zato jer neki možda moraju otići iz ove prostorije, a onda ćemo moći nastaviti u miru. Dva minute prekida. Cari colleghi, cari penso che... Poštovani kolege, mislim da smo onima koji su htjeli napustiti prostoriju davali dovoljno vremena da izađu, a sada možemo nastaviti s radom, odnosno početi s raspravom o osmoj točki dnevnog reda, a to su postupci i načini saslušanja kandidata za povjerenike, odnosno pouke iz 2014. godine. Imamo mišljenje. o izvješću odbora AFKO, a mišljenje je povjereno gospodinu Patričelu, kojemu bih odmah dao riječ. I onda ćemo nastaviti raspravu o ovoj točki dnevnog reda i u svjetlu iskustava koje smo stekli 2014. godine. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, samo molim za malo tišine jer inače mene ćete čuti. Predsjednik ponavlja molbu, molimo za malo tišine budući da nastavljamo s radom. Molim da damo mogućnost kolegi Patričelju da nam predstavi svoje mišljenje. Hvala. Saslušanja kandidata za povjerenike u Europskoj komisiji su izvrstna prilika za parlament i za javnost da otkriju kakve su te osobnosti, a također i kvalifikacije svih kandidata. Postupak saslušanja koji, kao što je poznato, nije predviđen ugovorima, ali je postao već obilježjem posljednjih 20 godina parlamentarnog života, no ipak ga treba poboljšati. I zbog toga je Odbor za ustavna pitanja izradio jedan prijedlog izvješća kako bi se ocijenio taj postupak i primijenjena metodologija i kako bi se na temelju prethodnih iskustava u suradnji sa drugim odborima koje izrađuju mišljenje ocijenio taj postupak. Ja izrađujem mišljenje u ime našeg odbora. Iz tog razloga sam nastojao razraditi mišljenje koje, inače u okvirima koje mi je dano, nastoji istaknuti kritičnosti koje su obilježile saslušanja kandidata za povjerenike pred našim odborom, odnosno pred odborom ENVI. Smatram da kada je riječ o saslušanjima o dodačku 16. poslovniku parlamenta koji se odnosi na smjernice za odobrenje komisije, mislim da je važno da pitanja koja zastupnici postavljaju budu i posložena po tematici. Također je potrebna veća fleksibilnost e, u odgovaranju na pitanja, a to bi omogućilo klubovima zastupnika da bolje odrede svoje prioritete u smislu pitanja koja žele postaviti, a to bi također pojednostavnilo i pripneme radove za sama saslušanja s obzirom na e, sve veći broj saslušanja u kojim sudjeluju dva ili više zastupnika. U toku posljednjih saslušanja zastupnici nisu imali priliku postavljati potpitanja povjerenicima i zbog toga to je omogućilo nekim kandidatima da se izvuku iz neugodnih situacija. U reviziji ovog postupka ipak mislim da je klubovima zastupnika potrebno staviti na raspolaganje što više vremena za postavljanje pitanja, naročito u slučaju zajedničkih saslušanja. Također treba naglasiti nešto što se odnosi na ocjenjivanje kandidata za povjerenike. Iako smatram da je poželjno postizanje konsenzusa između koordinatora klubova zastupnika, ipak mislim da je potrebno istaknuti da u slučaju nepostizanja dogovora treba ipak djelovati uz poštivanje mišljenja većine, ali uz uvažavanje i e, snage različitih političkih klubova i također dati mogućnost klubovima zastupnika da e, izraze primjere na e, pismo o mandatu. Zatim na kraju ocjenjivanje. Mislim da završne izjave treba što prije usvojiti i također objaviti unutar 24 sata od zaključenja saslušanja. To su samo neke od primjedaba koje sam mogao unijeti u mišljenje i siguran sam da ćemo, zahvaljujući današnjoj raspravi i također vašim doprinosima koje će dati, ćete dati putem amandmana, da ćemo doći do jednog zajedničkog teksta koji ćemo dati smjernice odboru AFKO kako bi se poboljšao proces saslušanja povjerenika koji je važno sredstvo demokracije za članove Europskog parlamenta, a i za milijune europskih građana koje mi ovdje zastupamo. Hvala vam. Hvala. Sada bih odmah započeo sa davanjem riječi izvjestiteljima u sjeni i kolegica Borzan ima riječ. Cijenjene kolegice i kolege, želim zahvaliti gospodinu Patričelu najprije na e, odlično obavljenom poslu. E, saslušanja kandidata i za povjerenike cijeli proces izbora Europske komisije izuzetno je koristan za Europski parlament i Uniju u cjelini Eh, važan je radi demokratske kontrole komisije koju građani ne biraju od strane nas u parlamentu koje ustvari građani biraju eh, važan eh, je radi vidljivosti i upoznavanja javnosti s ljudima koji će pet godina raditi najodgovorniji posao u uniji važan je i zato što nama daje priliku da od budućih povjerenika čujemo što žele što znaju što planiraju ali isto tako i što ne znaju ili ne žele od samog začetka 1994. thousand nine hundred and godine ovaj proces je e, doživio brojne promjene e, iz svakog saslušanja pa tako i iz ovog jesenskog je na nama da izvučemo određene pouke i pokušamo ih promijeniti da budu još demokratskija korisnija vidljivija e, mislim da bi kao parlament trebali više inzistirati na ravnopravnosti spolova naime trenutna komisija ima onaj nekakav minimum dogovoreni koji nas sigurno ne može i ne smije zadovoljiti E, više kandidata iz jedne države od kojih bi najmanje bila e, jedna žena bi riješilo ovaj problem ali ne samo taj problem nego i e, onaj koji smo imali u ovom zadnjem saslušanju po pitanju recimo slovenije kada se u zadnjem trenutku mijenja kandidat i e, nas parlament se tada stavlja u situaciju uzmi ili ostavi. dakle ako bi bilo više kandidata e, u pripremi da tako kažem onda bi se moglo e, u, takvim situacijama i lakše postupiti. u odnosu na drugu Barozovu komisiju svjedočili smo velikom povećanju interesa javnosti i komunikacije na društvenim mrežama i servisima. S obzirom na razvoj tih tehnologija logično je za da će takav interes sve više rasti a eu e ima problem udaljenosti od građana i zato veća uključenost javnosti mora biti naš prioritet e, budući da imamo određenu fleksibilnost kod organizacije i formata e, saslušanja trebalo bi razmisliti da građane pa makar i simbolično uključimo u ovaj proces pa recimo jedno pitanje od strane građana svakako mislim da ne bi bila velika komplikacija a podiglo bi vidljivost parlamenta i procesa što se tiče vremena za postavljanje pitanja e, odnosno načina na koji ih postavljamo mislim da bi ping pong sistem bio ipak najbolji e, dakle format e, jedno pitanje jedan odgovor omogućava da veći broj zastupnika dobije riječ ali smanjuje kvalitetu saslušanja i daje kandidatima priliku da na ponovljena pitanja ustvari daju reciklirane odgovore odnos između zajedničkih i pridruženih odbora u saslušanju treba bolje urediti tu se također pokazalo da postoje određeni nedostaci e, znači tu se e, prvenstveno odnosi na sudjelovanje u vremenu za postavljanje pitanja zajednički odbori mislim da trebaju imati jednaku e, količinu vremena a pridruženi proporcionalno udjelu u resoru budućeg povjerenika u našem poslovniku stoji da parlament procjenjuje kandidate na temelju opće stručnosti privrženosti europskoj ideji i osobnoj neovisnosti što smatram da je u redu ali postoji mogućnost da kandidat koji zadovoljava sve uvjete ima prošlost koja mu ne služi na čast. mislim da bi trebali istražiti mogućnost da se doda i kriterij prikladnosti temeljen na besprijekornoj karijeri i ponašanju kandidata. poslovnik e, nam ionako daje mogućnost da od kandidata tražimo sve relevantne informacije koje nam trebaju za donošenje odluke. zaključno e, smatram da potencijalni ishodi evaluacije od strane odbora i koordinatora te daljnji koraci u slučaju neprihvaćanja kandidata trebaju biti jasno određeni i kodificirani. hvala. Uh, hvala kolegica Konječna.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 slažemo se, trebali bi se složiti da zapravo okupimo svojevrsne skupine pitanja. Ako imamo, na primjer, kandidate sa širokim portfeljom, onda je zapravo na neki način to bilo otežano. To bi zapravo na neki način pomoglo da saslušanje se obavi u tri sata. kada zapravo kandidati na kraju više ne znaju što odgovaraju, jedva čekaju da zapravo to saslušanje se završi. Svi znamo kako to izgleda. Možda bi bilo dobro da zapravo saslušanje podijelimo, razdijelimo. i zati da imamo znači na neki način srži nakon toga određena pitanja. Isto tako možemo imati neke pismene izjave podneske i tražiti da se na njih e, odgovori. Znamo kakve, kakva smo pisma od e, kandidata poslije e, dobili Možda bismo mogli znači to podijeliti, saslušanje podijeliti na kraće E, odjeljene blokove kako bismo imali mogućnost da postavljamo pitanje, dobijemo odgovore. Neki e, su možda bili da e, kratko o kandidati prije nego samog saslušanja i teško im je u svakom slučaju se pripremiti. Isto tako moramo im dati e, mogućnost da se, da brane svoje stajalište i svoja mišljenja. Što se tiče procjene i točke pet. ako se veliki klubovi zastupnika slažu, oni mogu imati pravo odobrenja e, kandidata, ali mislimo da primjedbe mogu imati i manje klubovi e, zastupnika ako se ne slažu sa samim e, kandidatima. Moramo reći da bismo zapravo trebali način da si pomognemo u budućnosti kako ne bi jedni druge optuživali u budućnosti. E, isto tako bi, moramo imati način da izrazimo svoje mišljenje i još jedna druga stvar kojim se možda naš odbor ne može baviti, to je zapravo promjena. Moji stari kolege kažu da je to normalno ako se kandidat e, zamijeni, e, profesionalni političar kao gospodin Šefković, ili netko drugi, onda si postavljamo pitanje da li možemo imati osobu koja sjedi ispred vas, koja na nikakav način zapravo ne zna kako voditi, i kako uh, upravljati tom portfeljom koji je eventualno povjeren. Smatramo da je to problem ako oni nemaju ta znanja, kandidati nemaju ta znanja. Mislimo da bi zapravo bilo dobro da imamo duže rokove. Vi smatrate da je to normalno, ali smatramo da je bilo nepotrebno zapravo to, taj pritisak e, što se tiče kratkih rokova. E, na primjer nismo imali ni u kojem slučaju e, mogućnost baviti se pitanjima i nismo znali na koji način, da li će povjerenik zbilja biti sposoban upravljati svojim portfeljom ili ne. U svakom slučaju izvješću točke, neke točke se možda trebaju mijenjati, ali mislim da u e, cijelosti više manje to izvješće sadržava, sadrži sve što je potrebno. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu mišljenja o saslušanjima. Smatram da su e, teme pokrivene u ovom kratkom e, mišljenju. Mislim da ste zbilja uspjeli u vašoj zadaći. Možda bi neke točke bilo potrebno malo više elaborirati, ali prije svega slažem se da treba imati više prostora za dijalog u samom postavljaju pitanja. Mi smo zapravo tijekom saslušanja svi bili malo nezadovoljni postaviti jedno pitanje i nakon toga je povjerenik odgovorio i ne, ali to nije bilo toliko važno jer smo jednostavno morali preći na sljedeće pitanja. Mislimo da bi bilo dobro da se usredotočimo na određeno pitanje i pružiti kandidatu za povjerenika mogućnost da odgovori na ta pitanja. E, postavlja se pitanja određenih problemama kad vidite širinu portfelja, na primjer vezano uz povjerenik e, za zdravlje, e, postavlja se pitanje na koji način to razdijeliti u pismenom e, postupku to možemo napraviti, ali predlažem da to možda i u samom saslušanjem napravimo. I mislim da nisam siguran da ono što je na neki način predloženo u svakom slučaju dobro. Trebamo vidjeti što zapravo to e, znači. Mislimo da se moramo fokusirati na određene teme, ali moramo na neki način e, izbjeći to da odjeljivanje na neki način o nekim pitanjima se ne razgovara što se tiče članka četiri. Ovdje naravno imamo to veliko pitanje što znači e, izjava o financijskim e, interesima koja je uloga znači odbora za juri, znači odbora juri na koji oni način imaju svoje ovlasti E, znači postavlja se pitanje o samom sadržaju, isto tako i neovisnosti, ali znate da smo o tome e, raspravljali o toj e, osobnoj neovisnosti kako ćemo to zapravo procijeniti. I mislim da trebamo vidjeti na koji način definirati tu ulogu samog odbora Juri kako bismo zbilja osmislili dobre preporuke za sljedeći puta da vidimo i da se svi slažemo oko toga što odbor Juri treba zbilja napraviti. Što se tiče petog članka, slažem se s onim što je napisao izvjestitelj. E, I na koji način zapravo dolazimo do tog zaključa, da li se slažemo sa kandidatom povjerenikom. Mislim da ako postoji velika e, većina, onda E, treba onda to e, pismo to sadržavati, a e, manjina onda može se isto tako uključiti i spomenuti no, postavljamo se pitanje da li trebamo imati jedno, jednoglasnost ili ne. Čini nam se da je u tom smislu u nekim razinama smo imali neku jako čudnu diskusiju. Znači, ako, na primjer, e, ako određen klub zastupnika traži glasovanje, onda treba se glasovati oko određenog pitanja. Možemo e, reći da je e, zapravo čudno da je pravilnik otvoren i omogućava na neki način različite interpretacije. Što se tiče točke 6, slažem se sa ovim e, rokom od 24 sata vezano u e, znači ovo pismo da li će biti glasovanje ili ne i to treba u svakom slučaju biti jasno a i javno. Isto tako želim e, reći da se zbilja trebamo držati ovih rokova Mislim da se u prošlosti nismo držali tih e, rokova, da smo imali neke odgode za kojih možda nije bilo dovoljno razloga. Mislimo da u svakom slučaju ako stavimo te rokove, onda ih se moramo i pridržavati. Što se tiče ovog pitanja tri sata, da li tih tri sata saslušavanja, da li je to primjereno ili ne, e, što se tiče samog saslušanja čini nam se da za neke povjerenike u svakom slučaju to dovoljno, ali možda imamo određene, na primjer, potpredsjednike, buduće potpredsjednike komisije koji imaju široke e, portfelje i u tom smislu, budući da imaju široka područja kojima se bavi, da moramo imati na neki način više prostora kako bi zapravo e, zastupnici mogli postavljati pitanja. Mislimo da e, će u budućnosti zapravo biti teško se pridržavati tih e, tri sata. I ne znam da li se u pravilniku ta tri sata trebaju spomenuti ili ne. Možemo, morali bi u svakom slučaju stvoriti neka izuzeća, omogućiti izuzeća, na primjer, za buduće e, potpredsjednike komisije kako bi onda mogli postavljati i neka preciznija pitanja i više zapravo pitanja. U svakom slučaju mislim da što se tiče ovih tema slažemo se, ali u svakom slučaju moramo još dobro razmisliti na koji način e, osmisliti te svoje preporuke za buduća saslušanja kako bi ona bila puno bolja u budućnosti. Hvala. Hvala. E, gospodin Mazurolis. Hvala. E, kolege, ja ću govoriti svojim materinjim jezikom, litavskim. Dragi kolege, saslušanja kandidata za povjerenika su u svakom e, slučaju potrebna pet, e, pred parlamentom. Trebamo vidjeti da li su prioriteti za povjerenike dobro određeni, da li su e, kandidati primjereni ili ne. Mislimo da ponekad smo previše dugo odlučivali oko nekih kandidata jer su neke države članice do zapravo kasno e, imenovale svoje kandidate. Možda bismo trebali odrediti određeni rok, datum za predlaganje samih kandidata. Isto tako smatram da bismo e, više trebali zapravo više paziti na zahtjev e, za, na primjer e, parlamenta za zamjenom određenih e, kandidata i mislimo da u svakom slučaju mogućnost da određeni odbor to može napraviti to bi bilo moralo biti zakonodavno obvezno isto tako kad govorimo o tome da li je kandidat e, prihvatljiv ili ne, onda isto tako moramo imati na umu princip e, jednakosti i uzeti u obzir e, mišljenja svih klubova zastupnika bez obzira na veličinu. I mislimo da mišljenja svih klubova zastupnika bi se trebali ocrtaviti u našem pismu. Hvala, to je ono što sam želio reći. Hvala, a gospodin Balzo? Hvala. Gospodine predsjedniče, ovo saslušanje kandidata povjerenika je do, vrlo važan element postupka. Već smo čuli cijeli niz zanimljivih primjedbi, ali želio bih se zaustaviti zbilja na tom pitanju samog sadržaja. U okviru ovog odbora očekujemo od e, kandidata za povjerenike da imaju znači e, određene kompetencije za obavljanje određenih zadaća. A zapravo zaboravljamo na koji način ti kandidati dobivaju svoje portfelje. Države članice ne imenuju znači kandidate za određeno područje. Da je to slučaj, onda bismo trebali očekivati da ti kandidati, kandidati budu stručnjaci za određena područja, da imaju dubinska znanja o tom području, ali to ne funkcionira na takav način. Kandidati za povjerenike ponekad imaju samo pet dana kako bi se pripremili za svoje saslušanje. Ne mislim da treba e, na njih vršiti preveliki pritisak jer s ovakvim e, sustavom e, ne možemo očekivati da to budu pravi stručnjaci na području koji će biti njihovo područje nadležnosti. To vrijedi za saslušanja, to isto vrijedi i za kasnije. Ja sam konstatirao da postoji jedan pravi problem. Postoji mogućnost da određeni povjerenik ne želi odgovoriti na neko određeno pitanje. To je moguće. Gospodin Eckart je postavio pitanje kandidatu vezano uz e, njegovu namjeru da, e, da da se usvoje ambiciozni zakonodavni akti vezano uz znači upravljanjem i e, eliminacijom otpada. Povjerenik nije želio na to odgovoriti. Glavni problem sa ovim e, saslušanjima je da ne dobijemo uvijek prava i dobra pitanja na naša pitanja, e, prave odgovore na naša pitanja. U svakom slučaju trebamo to promijeniti. Hvala. Budući da nam je ostalo nešto vremena, Htio bih i ja nešto reći vezano uz iskustvo koje smo imali u sklopu saslušanja povjerenika. Neke teme nisu obuhvaćene u našoj raspravi, ali mislim da treba o tome govoriti kako bi nam bilo jasno kako se trebaju voditi saslušanja. Što se tiče struktura saslušanja, objektivno smo mi ovdje u odboru imali mnoge povjerenike koji su samo djelomično odgovorili na naša pitanja sustav kratkog pitanja bez mogućnosti replike, dakle bez mogućnosti da ga nešto dodatno pitate, pokazalo nam je da kad je kandidat imao dvije minute na raspolaganju za odgovor, on bi iskoristio minutu i pol i odgovorio na vrlo općenit način. Taj odgovor je bio već pripremljen od njegovih službi, ne bi nikad ušao u detalje i onda bi kandidat zaključio 20 ili 30 sekundi prije kraja raspoloživog vremena. Nikad nismo imali mogućnost e, dobiti pod pitanjem odgovor koji smo tražili. Ali sa mog stajališta postoji još jedna tema e, to je tema 24 sata oko koje su još mnoge umice. Kolega Eichhout i Patricello su to rekli. E, problem je u tome otkad počinjemo računati 24 sata od kraja saslušanja, dakle od trenutka kada kandidat za povjerenika odgovori na posljednje pitanje ili od ili objava se treba dogoditi nakon zaključenja cijelog procesa, dakle nakon zaključenja konferencije predsjednika vezano uz povjerenika. Trebali bismo definirati kada počinjemo računati ta 24 sata. Zato što jedno je zaključati, zaključiti evaluaciju u roku 24 sata od kraja saslušanja, a sasvim druga stvar je čekati da se zaključi konferencija predsjednika. Dakle, 24 sata e, počinju se računati od tog trenutka. E, trebali bismo dati naše mišljenje, a nakon toga ćemo vidjeti kako će se stvari dalje odvijati. E, nitko više nije tražio riječ, zato sada želim dati riječ komisiji ako želi nešto reći ili komentirati u vezi s onime što smo mi rekli i što smo napisali u našem e, nacrtu mišljenja. Dajem odmah riječ dakle komisiji. Izvolite. Oui, Dobar dan, Katrin Renard iz e, glavnog e, tajemništva. Reći ću vrlo kratko da komisija u svakom slučaju prati rad odbora za ustavna pitanja i izradu mišljenja. Komisija u svakom slučaju je e, u svakom slučaju uvijek željela igrati konstruktivnu ulogu i željela je da što se tiče saslušanja da imamo najtransparentniju i najučinkovitiju proceduru za povjerenike. Evo, to je bilo kratko što sam mogla reći na ovu temu danas, ali u svakom slučaju ćemo pomno pratiti sve ono što ćete u buduće reći vezano uz ovaj postupak saslušanja. Hvala. Dakle, da zaključimo ovu temu, dao bih riječ e, kolegi Patričelu. Da, e, svakako ćemo imati mogućnost e, dalje razgovarati o toj temi u budućnosti svatko ko želi dati doprinos koji bi mogao poboljšati ovaj tekst, e, stvarno neka dade svoj doprinos, jer to je smisao demokratskog sudjelovanja. Hvala. Da vidimo koji su rokovi. Za podnošenje amandmana 30. ožujka u 12 sati, glasanje u Enviju na izvanrednoj sjednici u Strasburu 27. travnja u AFKO će glasovanje biti 5. svibnja. Sljedeća točka na dnevnom redu je e, saslušanje povjerenika. Vjerojatno smo bili brži u glasovanju nego što smo očekivali, tako da sada e, prekidam e, zasjedanje i vidimo se u 11 sati za saslušanje povjerenika. Hvala. namjera Dear colleagues, I think that it is time to start and uh, e, Mislim da je vrijeme za početak. E, počet ćemo sada sa razmjenom e, gledišta sa povjerenikom Andrew Kajtisom u okviru strukturiranog dijaloga o prioritetima radnog programa za 2016. godinu. Kao što svi članovi ovog odbora znaju, Imamo dosta zakonodavnog, e, zakonodavnih e, predmeta u okviru nadležnosti povjerenika koje su u tijeku. Imamo proizvode za e, veterinarsku upotrebu, zatim medicinirana hrana, službeni nadzor, kloniranje, nova hrana, čitav niz dakle, predmeta iz nadležnosti povjerenika, što naravno iziskuje i intenzivnu suradnju i bilo bi korisno ovom prilikom mu postaviti zahtjeve onome što želimo i što očekujemo u sljedećem programu, odnosno u programu za sljedeću godinu, jer kao što znate u programu za 2015. godinu postojali su neki problemi, naročito vezano za izbornu godinu 2014. godinu kao posljedicu toga. Evo kao što je običajno, da ćemo kao prvo riječ povjereniku koji će nam dati uvodnu izjavu, a nakon toga ćemo imati nekoliko krugova pitanja Prvi krug pitanja će postaviti predstavnici klubova zastupnika, a zatim nakon što čujemo odgovore povjerenika na prvi krug pitanja da ćemo riječ zastupnicima odbora. Odmah želim dati riječ povjereniku Andru Kajtisu, a nakon toga ćemo započeti sa pitanjima. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovni članovi odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, izuzetno mi je zadovoljstvo diskutirati s vama o cijelom nizu pitanja od zajedničkog interesa na području zdravlja i sigurnosti hrane. Prošlo je skoro pet mjeseci nakon, što, e, nakon početka rada nove komisije. Od tada ja sam e, istražio političke smjernice predsjednika Junckera i povezao to sa svojim mandatnim pisnom. Isto tako sam e, održao cijeli niz sastanaka sa kolegama povjerenicima, članovima Europskog i nacionalnih parlamenta, ministara i ostalih dionika kao uključujući nevladine udruge, industriju i civilno društvo. Možemo reći da nakon toga sam izradio cijeli niz e, prioriteta vezano uz dva stupa politike na području zdravlja i sigurnosti hrane i ja se namjeravam njih pridržavati do kraja mandata komisije 2019. godine. Nadam se da ćemo moći održavati redovita izvještaje o stanju zdravlja u Europi uključujući situaciju na području sigurnosti hrane i isto tako analize e, tih politika u svim državama članicama. Zbog toga bismo trebali biti u mogućnosti optimizirati dodatnu vrijednost na europskom razinu, na europskoj razini. Zbog toga vam želim e, dati kratak sadžetak tih prioriteta na koje se sada finaliziraju e, interno. Znači imamo ovdje dva bloka vezano uz znači s jedne strane sigurnost hrane s druge strane prioritete na području zdravlja mi diskutiramo o tome sa kolegijem povjerenika i nakon toga isto tako tražimo e, mišljenje E, znači i vašeg odbora i članove odbora i drugih odgovora da o tome raspravljaju. Ali trebam prije svega podsjetiti zašto smo mi svi ovdje tu i koja je naša zapravo osnovna udloga kao europskih političara. Mi smo svi dio iste strukture i mi smo obvezni da postupamo prema odredbama istih ugovora. Trebam e, ukazati posebno na članak 190, 168 ugovora u skladu s kojim mi, parlament, vijeće, komisija i države članice moraju osigurati visoku razinu zaštite ljudskog e, zdravlja u definiciji i implementaciji svih politika i aktivnosti unije to je naša dijeljena odgovornost naravno imamo različita mišljenja i perspektive e, moja mišljenja se osnivaju na prioritetima i mandatnom e, pismu koje sam dobio od predsjednika Junkera i koji je prihvaćen od ovog doma vaša mišljenja se osnivaju na programu prema kojem ste izabrani i to uz podršku, najvišu podršku, podršku e, birača. No, e, jedinstveni faktor je da svi e, mi služimo europske građane. Moramo reći da nakon pet godina svi želimo da građani vide realnu razliku u svojim životima što se tiče akcije Europske unije. Vrlo konkretno želim raditi na tome da nadiđemo jaz između i unutar država članica. Na primjer, što se tiče očekivanog životnog vijeka, postoji jaz od 8,4 godina između država članica koje imaju najviše i najniže razine. To je također potrebno e, kako bismo na sljedećim izborima ne samo pokazali da smo postigli pozitivne promjene i ne isto tako da e, pokažemo da se ne bojimo e, ekstrema. To su moji prioriteti i želim vam nešto njima reći. Znam da ćete se vi isto tako složiti da ne odražavaju potrebe glasača. Prije svega radi se o prioriteti na području zdravlja. Prvo imamo znači prevenciju, promociju, protekciju, zaštitu, isto tako smanjenje tereta kroničnih bolesti, zatim sustave zdravstva, otpornost na antibakterijske li, lijekove i te također zaštita građana od prekograničnih prijetnja. Prije šest mjeseci kad sam bio ovdje rekao sam da će moj pristup prije svega se osnivati na 3P. Protekcija, promocija i prevencija. Možemo reći da razlozi stope eh, smrtnosti će uvijek biti preveliki, no prije svega mi želimo se boriti protiv rizičnih čimbenika i isto tako želimo eh, potaknuti sve kolege u komisiji da u potpunosti uključe aspekte eh, zdravlja u svoje politike. Znamo da postoje rizični faktori, znači pušenje, konzumacija alkohola, fizička neaktivnost, preko nezdrava hrana, pretilost i e, stres. I isto tako mi želimo smanjiti, to je naš izazov, učestalost drugih kroničnih bolesti. Zbog toga želim da naše politiku budu mnogo koherentnije i da se to odražava u akcijama i diskusijama koje se odvijaju na europskoj razini. Ja sam e, započeo cijeli niz sastanaka sa čimbenikama, na primjer e, sa forumom za zdravlje i alkohol, isto tako platformom za djelovanje na području prehrane i fizičke aktivnosti. I radi se o razmjeni mišljenja o tome što na tom području e, Europska unija može napraviti i na bolji način. Isto tako ću razgovarati o politikama što se tiče konzumiranja alkohola i prehrane na ministarskim e, neformalnim vijećima što e, sastanaka ministara zdravstva. Isto E, nadam, e, e, iz, kao što sam shvatio, rezolucija će se usvojiti u travnju. Isto tako moramo imati u državama članicama bolji pristup probiru, diagnostici, liječenju i isto tako cijepljenju. Zbog toga želimo poticati države članice kako bi zapravo stvorili taj integrirani pristup zdravstvu i smatili, smatili smanjili prekomjerne e, prerane E, preranu smrtnost. Što se tiče sustava zdravlja, želim prije svega se usredotočiti na pristupačnost, učinkovitost i otpornost tih sustava. I isto tako, predsjednik e, Juncker me je zamolio i zatražio od mene da se usredotočim na procjenu učinkovitosti zdravstvenih sustava. E, ono što je izuzetno važno je da zapravo stvorimo mogućnost razmjene znanja unutar država članica i između država članica u okviru europskog e, e, semestra. Smatramo da nova ekspertna grupa o performansama zdravstvenog sustava koja će početi u studenom se treba time baviti. Mi želimo zapravo stvoriti novi metodološki okvir i forum za e, razmjenu sistava. Želimo isto tako jačati zdravstvene sustave, a, u to uključiti aktivnosti prevencije i promocije. I želimo vidjeti na koji način Europska unija može koristiti instrumente za e, bolje djelovanje u tom smislu. Isto tako želim spomenuti direktivu o pravima pacijenata na prekograničnu zdravstvenu skrb kako bi kroz cijelu i u cijeloj uniji zdra, e, građani imali bolju zdravstvenu e, skrb to ne samo daje pravo građanima da idu na liječenje u neku drugu, drugu državu članicu i da za to dobe povrat novca, nego isto tako to stvara nove načine suradnje na europskoj razini e, što se tiče načina obavljanja zdravstvene e, skrbi. U tom smislu i na bazi te direktive želim proširiti suradnju između država stranica što se, e, članica što se tiče e-zdravstva i procjene zdravstvene tehnologije. Isto tako želim potaknuti države članice da surađuju na području inovativnih me, e, e medicina, inovativnih lijekova i isto tako e, na području transparentnosti cijene lijekova. Što se tiče otpornosti na antibakterijske lijekove, Eh, ja kao doktor znam da se eh, radi zbilja o velikoj prijetnji eh, nekoliko godina unatrag za javno zdravstvo i moramo u svakom slučaju E, spriječiti prekomjernu upotrebu takvih lijekova. Možemo reći da su dvije inicijative vezane uz antibakterijske lijekove bile raspravljene u ovom domu. Radi se o predlogu vezano uz ljekovitu hranu za životinje i za e, vezano uz veterinarske lijekove. Ono što je e, izuzetno važno je da zapravo imamo taj prijedlog vezano uz za, e, zabranu preventivnog e, preventivne upotrebe antibakterijskih lijekova e, jer i to nailazi na vrlo dobru podršku. Akcijski plan za otpornost na antibakterijske lijekove ističe 2016. godine i zatim trebamo u svakom slučaju imati jednu konferenciju na visokom nivou da vidimo koje E, akcije se trebaju u tom smislu e, poduzeti. Računam na vašu podršku. Što se tiče zdravstvenih prijetnji, u svakom slučaju trebamo se usredotočiti na ono što je najvažnije na tom području. Mi smo u svakom slučaju želimo podržati e, kapacitete Europske unije što se tiče upravljanja kriznim situacijama, posebno pandemijama. Isto tako trebamo izvući ove određene lekcije iz e, onoga na koji način se upravljalo epidemijom ebole u zapadnoj Africi. Isto tako smo pod, e, pokrenuli prvu zajedničku nabavu vezano uz države članice za opremu za zaštitu osoblja kako bi osoblje bilo zaštićeno na najbolji mogući način. I ja ću isto tako poticati države članice vezano uz korištenje tog e, instrumenta u okviru svog mandata. Isto tako želim vam nešto reći vezano uz područje sigurnosti hrane. S jedne strane imamo područja e, upravljanja krizama, sigurnosti hrane i bolje regulacije. Isto tako imamo reviziju postupaka odlučivanja vezano uz GMO. Isto tako otpornost na antibakterijske lijekove, endoktrine disruptore, kloniranje, dobrobit hrane i područje označivanja hrane. Sada ću se usredotočiti na neke od ovih područja sada. Što se tiče sigurnosti hrane, upravljanje krizama i bolja regulacije su zbilja moji prioriteti. I e, ta, želio bih reći da je moja prva misija koju mi je povjerio predsjednik bio da zapravo komisija treba uvijek imati e, mogućnost igranja E, glavne uloge u podržavanju sposobnosti EU-a da se suočava sa kriznim situacijama. Trebamo imati najviše standarde što se tiče sigurnosti hrane u svijetu i to i imamo. Najvažno je u svakom slučaju da ovdje poštujemo posvećenje komisije e, kako bi se e, smanjila pretjerana administracija u okviru tih procesa i isto tako vezano za naše operatore na području prehrambene industrije. Ono što je važno je isto tako nesukladnost e, prehrambenih proizvoda koje dolaze iz iz uvoza. I ono što je izuzetno važno je da u svakom slučaju se borimo protiv nepoštivanja takvih proizvoda od strane trećih zemalja i posebno ćemo se baviti pitanjima nesukladnosti, nesigurnosti i isto tako krivotvore, krivotvorenju takvih proizvoda koji dolaze iz eh, trećih zemalja. A sada ću se okrenuti GMO-u trebamo vidjeti, uspjeli smo se dogovoriti na koji način ćemo ići dalje vezano uz to područje uzgajanja GMO-a. Želim zahvaliti u tom smislu parlamentu. A ono što je izuzetno važno je da sada imamo e, zapravo tu reviziju procesa za odobravanje genetski modificiranih organizama za e, hranu za životinje i za hranu, ljudsku hranu. E, ono što je važno je da će to biti finalizirano i objavljeno krajem e, travnja. Mi u svakom slučaju trebamo odgovoriti na očekivanja građana i isto tako želim e, i veselim se konstruktivnom dijalogu sa parlamentu kako bi se zbilja našla solucija kako bismo imali pravu odgovornost demokratski e, izabranih vlada. Što se tiče endokrinih disruptora, prije dvije, e, dva tjedna na plenarnoj e, sjednici mi smo u svakom slučaju se obvezali da ćemo staviti sigurnost građana i njihove potrebe u, e, u srce svega i da ćemo inzistirati na transparentnosti i zaštiti, e, zaštiti zdravlja. Isto tako imamo disku, e, diskusiju koja će održati 23. travnja e, zajedno sa zastupnicima i pozivam vas da sudjelujete u toj raspravi vezano uz sam utjecaj E, procjenu utjecaja. Što se tiče dobrobiti, građa, e, dobrobiti e, životinja, možemo reći da imamo sada zapravo standarde vezano uz to području, ali postoje i neka pitanja o kojima se treba raspravljati vezano uz ovu važnu temu. Možemo reći da je to osjetljiva tema i da moramo uzeti u obzir sve zbilja moguće opcije vezane uz obnavljanje strategije ili, na primjer, po E, davanje i predloženje novog zakona u okviru e, korištenja boljeg e, principa subsidijarnosti. Ja u svakom slučaju sam siguran da znate da ću u svakom slučaju kolegiju kolegi morati o tom osjetljivom pitanju i toj strategiji koja se primiče kraju obavijestiti e, svoje, kolege u kolegiju. Što se tiče označavanja hranje, možemo reći da zapravo e, potrošači su sve više osjetljivi na e, to od kuda dolazi hrana koju konzumiraju. I zbog toga je ovaj dom u svakom slučaju izrazio svoju preferencu za obavezno označevanje prerađene hrane koja dolazi e, i znači da u svakom slučaju imamo oznaku porijekla. Gospodine predsjedniče, prije nego što zaključim, želim vam reći nekoliko riječi o dosjejima koji upravo e, prolaze kroz zakonodavni proces. Što se tiče nove hrane i kloninga, mi smo o tome već e, diskutirali e, na kraju veljače. Što se tiče nove hrane, možemo reći da je sada to u okviru procesa prvog čitanja, u okviru trijaloga. Nadamo se da ćemo dostići kompromis i da će komisija moći podržati E, neke e, zadnje teme oko kojih još uvijek postoji rasprava. E, što se tiče transatlantskog partnerstva na području trgovine i ulaganja između Europske unije i SAD-a možemo reći da E, nećemo imati nikakvih kompromisa vezano uz standarde Europske unije što se tiče sigurnosti hrane jer nećemo dovesti u pitanje e, zaštitu i sigurnost naših građana. E, predsjedniče, dragi članovi, mogu, evo to su bili prioriteti mog mandata na dva različita područja, no ono što prije svega želimo E, želimo razviti prije svega e, zdravlje i isto tako sigurnost e, hrane za građanje Europe. Mislim da i želim reći da u pet godina kad se budemo bavili tim područjem da kažemo ne željeli smo to napraviti nego da kažemo da to smo napravili. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem povjereniče na ovoj uvodnoj izjavi zahvaljujem također na tomu što ste otvorili sva pitanja koja mi obuhvaćamo u našem području djelovanja. Odmah ću otvoriti prvi krug pitanja. Započinjemo sa Peterom Lizeom iz EPP-a. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem povjereniku na uvodnoj izjavi, htio bih se dotaći dvaju pitanja. Prvo, komisija je velikom većinom donijela amandman u kojem mi kao odbor želimo imati nutricionističke profile. I tu piše eliminate the concept. Dakle, prije nego što dođe do označivanja hrane gdje točno piše koliko ima čega u pojedinoj namirnici, šećera ili drugih sastojaka, treba definirati nutricionitičke profile. Elizabeta Gardini će nešto više reći o tome. Pozivam vas na to da pročitate prijedlog i da onda date prigodan prijedlog. Što se tiče e, rezistencije na antimikrobike, tu imamo dva zakonodavna prijedloga, o njima smo razgovarali ovdje u odboru za poljoprivredu. E, donekle se slažemo s gospođom Grostet, mi se ćemo pokušati pojasniti ovaj tekst. Jer moramo uzeti u obzir sva pitanja koja se tiču zdravlja ljudi, ali i probleme u veterini. Poljoprivrednici se žale i jasno je zašto, zato što ima sve više kontrole, treba smanjiti korištenje antibiotika u poljoprivredi. Neki rezervni antibiotici više se neće moći koristiti u veterini. Što se onda čini u humanoj medicini? ja kao liječnik moram vam reći da treba učiniti nešto više. Tu postoje ograničenja u davanju antibiotika i u humanoj medicini. Države članice imaju zadatak da nešto učine, ali to je i naša zadaća. Pravna osnova što se tiče veterine je jedinstveno tržište i zdravlje e, članak dakle 168. To vrijedi također i za zdravstvo. Komisija je predložila odgađanje ekskluzivnosti tržišta za kao poticaj za nove antibiotike. Naravno, mi trebamo nove antibiotike, pa nam trebaju i poticaj za industriju. Neki elementi od ovoga prijedloga što se tiče veterine mogu se iskoristiti za humanu medicinu. Dakle, moramo i dalje raspravljati i doći što prije do prijedloga komisije. Zahvaljujem. A sada u ime socijaliste i demokrata Matijas Grote, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. E, Pročitao sam plan rada i moram reći da je on nešto reduciran. E, vi ste govorili o TTIP-u, ja sam bio u delegaciji koja je posjetila SAD prošli tjedan. Svi smo se vratili s objektivnijem gledištem, jer u SAD-u entuzijazam vezan uz TTIP nije baš toliko jak kao ovdje i postoje razlike što se tiče mm, kloniranja i mesa, razlike u mišljenju. Ne znam hoćemo li uspjeti doći do dogovora, vidjet ćemo što će se događati idućih tjedana jer Amerikanci baš nisu oduševljeni vidjet ćemo kako će se pregovori dalje razvijati. Svakako će trebati još nešto vremena. Za naš klub važan je pristup zdravstvenim uslugama. Prije dva mjeseca raspravljali smo o tome na plenarnoj sjednici, sada treba konkretizirati rezultate. Znam da e, odbor ne može intervenirati, komisija ne može utjecati na e, zdravstvene sustave. Znam da komisija napreduje u tom pogledu i zato moramo pokušati postići to da lijekovi budu jeftiniji u konačnici i da pristup liječenju bude veći. Govorilo se o preparatima za hepatitis C e, koji su enormno poskupjeli i to je sada prilika e, da vidimo kako funkcionira tržište i kako e, pacijenti mogu pristupiti e, i dobiti te lijekove koji moraju ostati prihvatljive cijene. Što se tiče prekograničnih zdravstvenih usluga, inicijativa je već krenula, ali kako će se ona provoditi u budućnosti? Pogotovo u pograničnim područjima kako bi inicijativa bila od koristi za sve. I imam još jednu molbu. Znamo svi za aferu Kontagan 60. godina. Na kraju smo došli do dogovora, ali imamo čak 900 slučajeva u Europskoj uniji kad e, su osobe e, dobile odštetu. Dakle, pozivam vas na to da iskoristite sve mogućnosti koje su vam na raspolaganju kako bi te 900 osoba dobilo pomoć, kako bi se poboljšala njihova kvaliteta življenja. Jer osobe nisu uzele original proizvod, e, tu su još i drugi pravni lijekovi, ali vi svakako možete djelovati kao posrednik kako bi te osobe koje su pretrpjele štetu dobile pomoć i kako bi u Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinoj kraljevini došlo do suradnje, međusobne suradnje a Njemačka će svakako sudjelovati u svemu tome. Možda ćemo unutar vijeća pronaći rješenje koje neće biti birokratsko, ali koje će biti svakako korisno. Zahvaljujem u ime ECR-a gospodin Pjega. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani povjereniče, mislim da to nije uopće malen program rada, nego je prilično opsežan, zahtjeva veliki napor. Temeljim se na iskustvu drugog dijela e, rada povjerenika. E, zakonodavni akti se predstavljaju, izrađuju, rokovi su već objavljeni, to su rokovi provedbe i stvari se e, sada zakompliciravaju postoji e, puno problema sa provedbom direktiva. Imamo nove projekte, ali prije nego što započnemo s time moramo finalizirati e, trenutne propise. Na primjer direktiva o e, duhanu. Je, to je to su i akti o javnom zdravlju. Ne moram reći koliko je od interesa dokument o e, duhanu za aktivne pušače i za one koji pate zbog e, e, pasivnog pušenja. ovdje su mnogi provedbeni akti. Imam i nekoliko pitanja u vezi s njima. Oni definiraju ambalažu, sastojke, mogućnost miješanja, nekoliko vrsta duhana i tako dalje. Moje pitanje vezano je uz postupak usvajanja provedbenog akta i praćenja naknadno. Tu ima mnogo kašnjenja. Dakle, moje pitanje je hoće li komisija usvojiti e, provedbeni akt o duhanu na vrijeme i hoće li moći pratiti proces provedbe u državama članicama. Ako komisija ne može to učiniti, jeste li uzeli u, u obzir mogućnost e, mijenjanja direktive kako bi bilo više vremena za provedbu? Mi želimo biti efikasni, ali ako želimo postići efikasnost, ne radi se samo o usvajanju pravnih akata. Moramo se koncentrirati na provedbu na terenu. E, provedbeni akti moraju biti prioritet. Imate li možda neke rokove ili informacije u vezi s time? Je li došlo do nekih prepreka ili poteškoća u vezi sa provedbenim aktima direktive o duhanu? I kao drugo, imate li možda neku, neki datum vezano uz procjenu napretka pojedinih država članica? Hvala, a sada za ALDE, gospođa Majzner. Zahvaljujem, zahvaljujem povjereniku što je došao vamo i što nam je dao objašnjenja. Imam dva pitanja, jedno pitanje kolege i jedan komentar. Započet ću s komentarom. Slažem se s vama, ali je li stvarno potrebno imati označavanje prerađene hrane od mesa? Ja sam zabrinuta isto kao i vi. A sada pitanja. Prvo pitanje. 7.3. ove godine Europska komisija je formalizirala povlačenje prijedloga o direktivu o transparentnosti i određivanja cijene za ljekove. lijekove. Važni ciljevi su ovdje bili u igri, a svi su dobili podršku Europskog parlamenta u prvom čitanju i izvjestitelji, izvjestitelji u Sijeni dali su podršku, a oni predstavljaju većinu parlamenta u ovom sazivu. Ovdje je bilo uključeno e, pristupanje, brzo pristupanje, inovativni lijekovi i odluke o odšteti država članica. Drugo, ušteda za nacionalne zdravstvene sustave vezano uz generičke lijekove i kao treće e, manje fragmentirano tržište za farmaceutsku industriju koje je ključni sektor za konkurentnost Europe. Jesu li svi ti ciljevi još uvijek važni za komisiju i ako je odgovor da, hoće li komisija preformulirati svoj plan rada ili djelomično i kada će se to dogoditi? Drugo pitanje vezano uz medicinske proizvode. Znam da to nije u vašoj nadležnosti nego vaše kolege, ali znam da ste vi liječnik i da se zanimate za taj dosje. Moje je pitanje što mislite o razvoju situacije vezano uz medicinske proizvode? Hvala. Hvala. A sada u ime e, gospođa Konečna. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Povjereniče, zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Stvarno je hrabro sve to prikazati ovako konkretno na papiru kako bismo onda mi mogli postavljati pitanja. Ne želim iskoristiti previše vremena, pa neću davati osobne komentare. Vi imate tri, tri slova P, promocija, zaštita i prevencija. Spomenuli ste ih. I zaboravili ste participaciju, sudjelovanje. Što vi mislite o sudjelovanju? Jer tu je i suradnja na prvoj inicijativi Pravo na vodu. A još nešto, spomenuli ste da ste bili ovdje prvi put, ali onda nije došlo do dokumenta. Dakle, kakvo je sudjelovanje, kakva je suradnja sa organizacijama pacijenata? To je jako važno jer organizacije pacijenata su važan igrač u zdravstvu premalo pažnje pridaje se njima unutar Europske unije. Kad bi se to mogli uključiti u vaš plan rada, bilo bi dobro jer bi to e, donijelo veću e, jasnoću u propisima zdravstveni sustav ima različite zahtjeve, a jedan od najvažnijih zahtjeva je e, ujednačen pristup zdravstvenim uslugama. To bi se također trebalo uključiti u program predsjedništva, ali u vaš program. I mislim da će to biti važna tema. Posljednja stvar, Govorili ste o prijetnjama koje su pred nama. Među tim prijetnjama je tuberkuloza koja je uključena, povezana sa socijalnim faktorima vezanim uz širenje zaraze. Mislite li da je to pitanje zdravstva ili ste predvidjeli neki način na koji možete prevenirati širenje bolesti među građanima slabije imovinske moći. Hvala. Hvala, zahvaljujem povjereniku koji je uspio govoriti o mnogim temama. Htio bih se dotaći nekoliko različitih tema. Kada je riječ o TTIP-u, sve me više nešto zbunjuje, jer svaki puta kada povjerenik govori o TTIP-u, uvijek se naglašava da u domeni, područja u domeni tog dotičnog povjerenika nisu predmetom pregovora i također vi kažete da neće biti kompromisa o standardima sigurnosti hrane ili kada je riječ o okolišu neće biti kompromisa o standardima zaštite okoliša nema nikakvih kompromisa, a s druge strane se priznaje da TTIP nije uobičajeni okvir za pregovore zato jer e, postoje e, carinske prepreke između Europske unije i SAD-a i e, gospođa Malmström je rekla da se upravo pregovara o standardima i propisima o standardima, ali svaki povjerenik ponavlja da ono što je u njegovom mandatu nije E, predmetom pregovora, sad mi nije jasno. Možete li mi to pojasniti jer mi se doista čini, imam dojam da se vode rasprave o standardima i onda kako mogu vaši kolege i vi govoriti da neće biti nikakvih kompromisa kada je riječ o standardima. Jer onda bismo mogli možda i zaustaviti pregovore. Zatim, dobrobit životinja. Vi ste rekli da je to osjetljivo pitanje, spomenuli ste subsidijarnost, rekli ste da trebate o tome razgovarati s kolegama i tako dalje, no ono što ja tu mogu zaključiti je da to nije u radnom programu za ovu godinu. Znam da su neke zemlje članice tražile od komisije da razradi nove zakonodavne prijedloge sa novim naznakama, ali vi svaki puta ponavljate, to je osjetljivo pitanje, treba o tome raspravljati i subsidijarnost. No, u ugovoru iz Lisabona stoji da pri razradi e, politike za unutarnje tržište, poljoprivredu, ribarstvo i e, između ostalog sve e, zemlje članice Europske unije će, budući da su životinje svjesna vića, voditi računa u potpunosti o dobrobiti životinja. Dakle, zašto imamo takvu jasnu odredbu u Lisabonskom ugovoru, a iznenada je to osjetljivo i tu se primjenjuje načelo supsidijarnosti, trebate razgovarati s kolegama. Čekujemo da djelujete, ne da kažete da treba to raspraviti, da je to osjetljivo pitanje. Mene zanima što ćete točno učiniti i da navedem jedan jednostavan primjer. Kada govorimo o kloniranju, čak i ako EFSA govori da kloniranje šteti životinjama, onda mi se čini licemjerno to što komisija još uvijek ne želi uvesti propise za e, potomke tih životinja. Dakle, treba tu djelovati. Vi to ne činite, dakle želim naglasiti da tražimo više od vas od e, samog ponavljanja toga da je to osjetljivo pitanje. To nije pitanje supsidijarnosti, nego jednog od temeljnih načela koje je ugrađeno u Lisabonski ugovor. I na kraju kada je riječ o označavanju hrane, Uz vas e, su e, njemački liberali, ali većina parlamenta to želi. Oni žele označavanje porijekla mesa, većina. I vi kažete pa u našoj studiji smo utvrdili da većina potrošača to ne želi, a onda sam ja pomislio da ipak Europski parlament predstavlja većinu europskih građana i ako većina Europskog parlamenta to traži, onda to treba tako i biti. A ako vi kažete da to nećemo učiniti zbog neke studije u kojoj većina kaže nešto, onda zapravo izbjegavate onu većinu e, parlamenta koja zastupa većinu europskih građana. I to mi se čini šokantnim jer, onda ne slušate većinu većinu europskih građana unatoč nekim eh, koje kakvim studijama eh, koje, na koje se pozivate. Dakle, treba odmah eh, sada početi sa označavanjem porijekla. Hvala. Zahvaljujem, a sada u ime ftd gospodin Pedičini. Zahvaljujem, predsjedniče. Povjereniče, ovdje sam htio sam uputiti na neke nedavne studije Međunarodne agencije za istraživanje e, tumora koje su provedene e, pod prokoviteljstvom Međunarodne organizacije za zdravstvo. Govori se o glifozatu, to je e, glavni sastojak Monsanta, najkorišteniji herbicid na svijetu, on je vjerojatno kancerogen, mada nema e, mnogo znanstvenih dokaza. Neki drugi insekticidi klasificirani su kao kancerogeni. Tu postoji čitav niz proizvoda koji su e, klasificirani kao endokrini disruptori. Zakonodavstvo o temi javnog zdravlja je u nadležnosti država članicama ali mi se pitamo do koje mjere mi možemo ignorirati znanstvene studije koje pokazuju jasno da se krše neka temeljna prava europskih građana kao što je pravo na zdravlje. I tu dolazimo na područje e, medicine koja se temelji na dokazima. Vi znate da smo imali već rasprave o tome, to je za mene vrlo važan element i postoji veza između medicine koja se temelji na dokazima i farmaceutskih tvrtki. Postoje neki sektori koji se ne smatraju zanimljivima za tržište i za e, farmaceutske tvrtke. E, tu su i cijepiva. Dakle, razvijanje novih cijepiva za pandemije kao što je ebola, na primjer i iznenađuje nas što su tu uključeni i neki antibiotici koji mogu biti učinkoviti i u slučaju rezistencije na antimikrobike. To se događa zato što farmaceutske tvrtke imaju veliku moć, zato što im tu moć daje sustav patenata. Oni mogu, zahvaljujući tomu, odrediti cijenu i tu je i sektor istraživanja. Farmaceutske tvrtke razvijaju i usvajaju sustava zbog kojeg se cijena e, lijeka ne formira na temelju prethodnih e, inovacija odnosno prethodne lijekove, nego na temelju marketinških e, elemenata. Dakle, tu ne dolazi možda uvijek do prave inovacije. Farmaceutske tvrtke imaju mogućnost usmjeriti resurse tamo gdje je njima najzanimljivije. 90% njihovih financijskih resursa često se usmjerava prema onih 10% e, bolesti koje zahvaćuju velik dio populacije. Ja sam htio znati što vi mislite o sljedećem. Mi razmišljamo o tome da se u Europi osnuje velika javna farmaceutska tvrtka u kojoj će sudjelovati sve države članice, tu bi radili i znanstvenici svih država članica e, gdje bismo se bavili onim sektorima istraživanja za koje se privatne farmaceutske tvrtke ne zanimaju. Hvala. Dajem riječ e, povjereniku kako bi dao odgovore na prvi krug pitanja Nadamo se da ćemo dobiti korisne i važne odgovore. E, molim vas da smanjite e, trajanje odgovora na maksimalno 7 ili 8 minuta, zato što imamo mnogo govornika koji žele postaviti pitanje komisiji. <coughs> <coughs> Hvala lijepa. Teško je svesti odgovore na nekoliko minuta na toliki broj pitanja. No, dopustite da započnem sa pitanjem gospodina Lizea. Govorilo se o nutricionističkim profilima i e, otpornosti na antimikrobike. Pitanje otpornosti na antimikrobike treba promatrati na objedinjen način i kada je riječ o veterinarskoj medicini i o humanoj medicini. Ja se slažem s vama da treba poduprijeti takav holistički pristup. Dopustite mi da se osvrnem na nutricionistički profil. Naravno, to zadaje pragove za određene sastojke, recimo poput zasićenih masti, soli i šećera i nakon iznad određene granice to je zabranjeno kako bi se osiguralo da tvrdnje koje se daju potrošačima ne zavode na krivi zaključak. I, također treba imati precizne informacije o, o hranidbenoj vrijednosti proizvoda. Znam da kasnimo i znam da je teško obuhvatiti sva različita mišljenja. Komisija još uvijek razmišlja o putu kojem treba krenuti kada je riječ o nutricionističkom profilu. Komisija će to ugraditi u svoje nove smjernice koje će donijeti, no u svakom slučaju želim reći da svi moramo prihvatiti činjenicu da e, nutricionistički profili nisu pitanje samo po sebe, nego je tu riječ o upravljanju rizičnim čimbenicima, o pretilosti, o kroničnim bolestima, o prevenciji, o zaštiti. I to su sve složena pitanja. Kao liječnik ja ne mogu zamisliti borbu protiv pretilosti bez skretanja pozornosti na soli, šećer, zasićene masti i tako dalje. Svi znamo što to znači. To je doista složeno. Ja znam da se gledišta nekih zemalja razlikuju, no u svakom slučaju želim reći da još uvijek razmišljamo o tome. Kada je riječ o otpornosti na antimikrobike, kao što znate, Imamo 12 aktivnosti u, u, sedam područja gdje su potrebne dodatne mjere. Ali trebalo bi možda i proširiti pravnu osnovu. Ja sada ne mogu odmah dati odgovor na to, ali znam da moramo iskoristiti sve instrumente na našem raspolaganju Imajući pri tome na umu da je potrebno smanjiti nepotrebnu primjenu antibiotika i također osigurati da se antimikrobici koriste na prikladan način i u humanoj i u veterinarskoj medicini i naravno sprječavanje antimikrobskih infekcija je prioritet. Vi ste spomenuli razvoj novih učinkovitijih antimikrobika ili alternativnih liječenja. Naravno da je potrebna suradnja sa svim dionicima kako bismo suzbili opasnost od antimikrobika, ali također vi ste spomenuli mogućnost uvođenja odgovarajućeg sustava monitoringa, odnosno nadzora i kada je riječ o veterini i o humanoj medicini. I ja sam spreman postaviti ta pitanja na razini konferencije. Naravno, Latvijsko predsjedništvo je izvrsna prilika i za razmišljanje o tuberkulozi i otpornosti na antimikrobike e, i na lijekove protiv tuberkuloze. No, slažem se s vama da nam je potreban zajednički sustav nadzora i monitoringa jer raspolažemo važnim podacima o upotrebi antibiotika i u ljudskoj i u veterinarskoj medicini. Dakle, mislim da trebamo krenuti tim putem i tu računam na vašu potporu. E, kada je riječ o istraživanju i razvoju, evo, tu se ne radi o lijekovima, ali imam izvrsnu knjigu o napredcima u biološkoj kontroli. Tu je znanost prepoznala drugu mogućnost, ne samo uporabu antibiotika, nego uporabu nekih vrsta antimikrobika koji se bore protiv određenih zaraznih bolesti. Mi moramo podržati takva istraživanja i inovacije, a ne samo govoriti o novim antibioticima. Gospodin Grote je postavio pitanje o TTIP-u i o pristupu zdravstvu i prekograničnim eh, pacijentima i također o osjetljivim eh, pitanjima koja su vezana za prethodne skandale koji su se dogodili sa talidamidom. Kada je riječ o TTIP-u, vi ste spomenuli da Amerikanci nisu toliko oduševljeni TTIP-om. No, moramo sagledati koje su mogućnosti da svi iz toga izvučemo koristi. To je važno jer neke studije koje su provedene prije početka pregovora o TTIP-u pokazuju da bi europsko gospodarstvo od toga imalo koristi u visini 190 milijardi eura godišnje, ali također i Amerikanci mogu imati koristi od toga. I to bi bile prilike ne samo za multinacionalne kompanije, nego i za mala i srednja poduzeća u Europi. čvrsto sam uvjeren da ove necarinske prepreke koje postoje, recimo kada je riječ o nadzoru i kontroli, o administrativnom opterećenju ili o drugim tehničkim pitanjima, ne obuhvaćaju standarde. Dakle, te prepreke su zapravo tehnička pitanja koja nas koče i koja iziskuje određeno vrijeme. Smatram da je većina takvih prepreka neopravdana, nema razloga postojati i mi to nastojimo ukloniti u našim pregovorima sa SAD-om. Kada je riječ o pristupu zdravstvu i o direktivi o prekograničnim zdravstvenim uslugama, da, naravno postoji hodogram, postoje rokovi. 2015. i početak 2016. godine. Mi moramo postići odgovarajuću provedbu te direktive i u svojim raspravama sa ministrima zdravlja ja uvijek nastojim postaviti pitanje preuzimanja obveza sa njihove strane, a što je naravno povezano sa stvaranjem jedne referentne mreže u svim zemljama članicama. Ja provodim sve korake i aktivnosti iz svog programa u razgovorima sa zemljama članicama kada ih potičem da 2016. godine iskoriste tu priliku i otvore vrata svim eh, pacijentima i da im se omogući bolji pristup liječenju. Naravno da je tu važno i pitanje povrata troškova. Taj sustav za sada još nije u potpunosti razrađen, to još nije jasno, trebamo u dogovorima sa eh, ministrima vidjeti kako riješiti taj problem. Poslali ste pitanje o hepatitisu C. Važno je naglasiti da kada govorimo o prekograničnim prijetnjama, da imamo zajedničke dogovore o javnoj nabavi, odnosno to je sustav u kojem se potiče zemlje članice da zajednički nabavljaju cijepiva i da se koriste zajedničkom javnom nabavom. Naravno, možemo razgovarati i o stručnim tehničkim pitanjima jer je to vrlo složeni sustav, ali želim naglasiti da je ovo izvrsna prilika da se omogući pristup onim cjepivima koja su vrlo skupa, naročito cjepivima za hepatitis C. To je izvrsna prilika da se zemlje članice potaknu da na taj način smanje troškove tako što će E, zajednički preuzeti odgovornost. Poslali ste pitanje u vezi sa skandalom Mida e, koji je zahvatio 900 ljudi. Ja sam spreman se susreti s njima i s njima razgovarati. Nažalost, sada ne mogu odgovoriti na pitanje o mjerama koje ćemo poduzeti, ali Rado ću razgovarati sa svim e, zemljama članicama koje su pogođene sa Španjolskom, Velikom Britanijom, Švedskom i Njemačkom e, i naravno da je za nas važno omogućiti takav dijalog i pomoći tim ljudima. No, sada ne mogu u ovom trenutku odgovoriti konkretnije na ovo pitanje. To je nemoguće. Prelazim na pitanje koje je postavio gospodin Pjeha. Da, općenito govoreći, smatram da je provedba danas najvažnija. Smatram e, da je komisija ne samo čuvar ugovora i tako treba i djelovati, nego komisija treba i upravljati i provjeravati provedbu i pri tome podržavati zemlje članice u njihovom ispravnom provođenju direktiva, ali dakle, treba ostvariti suradnju i boljom provedbom ostvariti i dodanu vrijednost borba protiv e, duhana, protiv alkoholizma, pretilosti kada govorimo o, nutricionističkom profilu, dakle trebamo sagledati koji su nam instrumenti na raspolaganju, kako ih primijeniti jer uvijek trebamo imati u vidu rezultate, trebamo biti usmjereni ka rezultatima i slažem se s vama e, u onome što ste rekli o provedbenim i delegiranim aktima i Pitali ste također i za rokove, za kalendar u našoj glavnoj upravi za zdravstvo. Razgovarali smo o daljnjim koracima i o tome kako ćemo pratiti postizanje rokova za provedbu direktive o duhanu i u tom pogledu sam optimističan. ne možemo sada ponovno početi pregovore o direktivi o duhanu. Žao mi, ali to ne može. Moramo se aktivno oboriti protiv potrebe duhana. I imamo jedinstveni kalendar kada je riječ o svim sastavnicima direktive o duhanu, a krajnji rok je 2016. godina. i to se mora poštivati. Mi smo u kontaktu sa svim vladama, svih zemalja članica i nastojimo naći načina kako provesti direktivu o duhanu na terenu. I to nije lako. Postoji još jedna poteškoća, odnosno lobisti. Znate koliko argumenata pod navodnicima postoji o prijelaznom razdoblju, o takozvanoj neopasnosti duhana i tako dalje. Ja sam sa svime time jako dobro upoznat. Moramo brinuti zbog e, preuranjenih smrti u Europi jer je sramota da u Europi imamo toliko visoku stopu smrtnosti u tim slučajevima. I ja ću doista biti čvrsti stroka kada je riječ o pitanju direktive o duhanu. Gospođa Meissner. Hvala vam na pitanjima o cijenama lijekova. To je doista ozbiljna tema. razgovarao sam e, sa službenicima u glavnoj upravi za zdravstvo i mi smo spremni otvoriti raspravu o uvođenju transparentnosti kada je riječ o određivanju cijena lijekova. Sve zemlje članice moraju imati transparentni sustav utvrđivanja cijena lijekova. izuz iz jedne zemlje u drugu je doista čudan sustav i to naravno stvara poteškoće zbog razlike u cijenama i tako dalje. Postoje velike poteškoće u poboljšanju mjera transparentnosti kada je riječ o mehanizmu određivanja cijena. U svoje ime mogu reći da smatram da je to doista vrlo ozbiljno pitanje koje moramo riješiti zbog 500 milijuna europskih građana. Naravno, to je u rukama zemalja članica, ali na nama je da budemo aktivni, da to promičemo i da tražimo od zemalja članica da razrade jedan da osnuje jednu zajedničku radnu skupinu i da se pozabave pitanjem transparentnosti cijena. Naravno, imamo i procjenu tehnologije. Govorite o medicinskim proizvodima. Što znači u tom smislu tehnološka procjena? To znači također koliko ti proizvodi stoje u stvarnosti zato jer trebamo i ocijeniti i e, visinu troškova proizvodnje jer to također nije transparentno, to nitko ne zna. I ja se doista e, zalažem za to da ću pokrenuti to pitanje transparentnosti. Osvrnimo se sada na pitanje kolege iz zelenih koji je pitao o označavanju porijekla životinskih proizvoda i mesnih proizvoda i o TTIP-u. U potpunosti se slažem s vama da ne smijemo smanjivati naše standarde. O tome nema rasprave, to je istina, ali trebamo raspravljati o praktičnim pitanjima, o tome kako i zašto neki proizvodi se u SAD-u mogu plasirati tek nakon deset godina. To predugo traje možda bi trebalo smanjiti administrativno opterećenje i brže komunicirati. Naravno, SAD treba razgovarati kao Europskom, sa Europskom unijom kao sa jedinstvenim sugovornikom, a ne sa pojedinim zemljama članicama. Također postoji nadzorna tijela i ona imaju e, i drugačiji pristup u odnosu na Europsku uniju. E, ako imamo procenu EFSE, naravno naša su vrata otvorena za, e, odnosno otvaramo vrata e, zajedničkog europskog tržišta ako dođe odobrenje EFSE, ali SAD ne čini isto i tu trebamo upravo riješiti ta tehnička pitanja koja su povezana sa našim standardima, naročito e, sa sanitarnim i fitosanitarnim mjerama i mjerama za dobrobit životinja. Dobrobit životinja je dobar argument e, za raspravu, za promicanje naših standarda za dobrobit životinja i bilo bi korisno osnovati jednu zajedničku radnu skupinu koja će razmatrati ta pitanja. E, tu se postavlja naravno opet pitanje transparentnosti. Moramo biti transparentnosti, a ako imate bilo kakve nedoumice, ja ću e, rado vam pokazati o čemu ćemo raspravljati i na koji način ćemo komunicirati, zato jer je transparentnost uvijek najvažnija i naravno da trebamo i smanjiti količinu informacija koje navode na krivi zaključak. Kada je riječ o dobrobiti životinja, slažem se sama da je to navedeno u Lisabonskom ugovoru i to ste lijepo citirali i ja se slažem s time zato jer sam ja spomenuo Lisabonski ugovor e, govoreći o duhanu i alkoholu. To je ugrađeno konkretno u Lisabonski ugovor. I svi pitate o strategiji. To je jednostavno pitanje. Trebamo primijeniti instrumente kojima raspolažemo kako bismo smanjili zloupotrebu alkohola i duhana u Europi. To je e, zacrtano Lisabonskom strategijom i trebamo onda tu razgovarati o instrumentima i isto vrijedi za dobrobit životinja. Trebamo vidjeti i kako danas možemo provesti na terenu naše zakonske odredbe. Jučer sam se sastao sa nekim predstavnicima nevladinih organizacija koji su mi pokazali slike postupanja sa svinjama i tu su se pozvali na direktivu o, proizvodima od svinjskog mesa i to je bilo doista strašno. Dakle, postavlja se pitanje koliko smo prisutni na terenu i ja ću reći da smo spremni to provesti na terenu, da e, želimo biti aktivni, da ćemo nadzirati situaciju i da ćemo je riješiti pomoću dostupnih instrumenata imamo i okvirne odredbe o dobrobiti životinja i Znate da to predviđa također i e, kolegijalno zemlja članica i mogućnost e, razmatranja svih opcija. To je složeno pitanje. Ja vam kažem e, da ću doista biti tu aktivan, ali trebamo dogovoriti jedan zajednički pristup. Danas vam ne mogu reći koja je opcija bolja ili kako ćemo točno poboljšati standarde dobrobiti životinja u, u vezi sa strategijom životinja. Dakle, hoćemo li tako postupiti ili hoćemo li razraditi nove zakonodavne prijedloge? Bitna je kolegijalnost. Trebamo razgovarati o mogućim opcijama. Nije u ovom trenutku tako lako odlučiti točno što. I e, označavanje porijekla. Da ću sljedeći odgovor. Da, ja sam nadležan za to. I uzet ću u obzir sve aspekte ovog složenog pitanja. Rado ću raspraviti o svim aspektima, gospodarskim, socijalnim, zdravstvenim i tako dalje. I Raspravljat ću o aspektima koji se tiču zajedničkog tržišta i toga da treba izvjeći fragmentaciju zajedničkog tržišta jer to nije lako. U prijedlozima postoje velike proturječnosti. Na kraju krajeva ja sam nadležan za predlaganje rješenja, a pri tome moram voditi računa o cjelokupnoj slici i svim složenim aspektima. Hvala na pitanju o tuberkulozi. Latvijsko predsjedništvo je spremno organizirati konferenciju o tuberkulozi koja će se održati idućeg tjedna i naravno na konferenciju su pozvane i susjedne zemlje. I želim reći da je tuberkuloza društvena pojava kao prvo, u prvom redu. Evo što ja mislim tuberkulozu ne možemo liječiti bez pomoći socijalnih, društvenih instrumenata, zato jer je riječ o ranjivim skupinama, to su zatvorenici, to su siromašni ljudi, to su ovisnici o drogama, koji žive u velikim gradovima. E, pogledajte koliko ljudi živi na ulici. Oni su potencijalni tuberkulotičari. Prelazim na pitanje o glifosatima i endokrinim disruptorima i multinacionalnim kompanijama, ako sam dobro shvatio. Naravno, aktivna tvar glifosata je predmet procjene u Njemačkoj i EFSE e i to će omogućiti komisiji hoće li odobriti glifosat kao aktivnu tvar u medicinskim proizvodima. Predviđamo da će procjena biti gotova do kraja ljeta. Vidjet ćemo koliko će na to e, e, i utjecati izvješće IRC-a. Komisija je spremna poduzeti odmah odgovarajuće mjere na temelju znanstvenih dokaza i u skladu sa standardima o sigurnosti. Spremni smo odmah djelovati jer pratimo cijeli proces i sredinom ljeta ćemo vidjeti do kojih ćemo rezultata doći. U redu, hvala vam lijepa. Imali smo, nažalost, dosta vremena za odgovore. 18 zastupnika se još javilo za riječ. Rado bi postavili pitanja, ali, nažalost, nemamo mnogo vremena na raspolaganju. Stoga predlažem kolegama da svi uzmu samo po jednu minutu za svako pitanje i ako povjerenik ne stigne odgovoriti na pitanja, zamolit ćemo ga da odgovori u pisanom obliku jer nažalost nemamo dovoljno vremena. Evo, odmah ću predati riječ gospođi Gardini. Evo, pokušat ću. Evo samo ukratko, vratimo se nutricionističkim profilima i nadam se da je rezultat današnjeg glasovanja nešto što će omogućiti komisiji da odustane od tog sustava. Vi kao liječnik znate da se prehrana ne može e, određivati prema samo jednoj namirnici, znači da je e, u prehrani potrebna i tjelesna aktivnost i odgovarajuća prehrana ako želite se zdravo hraniti. I također tražim jedan holistički pristup. krajnja posljedica je traffic light u Ujedinjenoj kraljevini, odnosno imamo eko maslinovo ulje zaštićeno vrijedla sa e, dva crvena semafora i mlijeko sa jednim crvenim semaforom, a ako bismo to koristili u prehrani e, dojenčadi, onda bi bilo bolje da to budu djetna e, pića u prodaji nego ovako mlijeko. To je potpuno pogrešan pristup i mene E, zanima. Osim toga, ako pređemo e, u sljedeći korak e, postupka kršenja protiv britanske vlade, dakle da se traži od njih očitovanje u tom pravcu. koje ste izrekli do sada vezano za ttip kratko bih samo željela vaš komentar vezano za utjecaj ttip a na zdravstvo dakle e, znamo da e, taj sporazum može imati pozitivnu ulogu e, recimo kada se radi o rijetkim bolestima o kliničkom testiranju novih lijekova znamo da suradnja između pojedinih država članica u europskoj uniji i razmjena informacija može unaprijediti taj segment medicine a još dodatno kada uzmemo i transatlantski ovaj dio se može još, još stvar poboljšati. ono što postoji bojazan u, javnosti je e, da bi ttip mogao e, imati e, utjecaj na, na europske zdravstvene sustave na način da dolazi do liberalizacije i privatizacije nama iz europske perspektive se američki sustav čini nedovoljno humanim i dostupnim samo onima koji imaju dovoljno novca i naravno da to ne želimo vidjeti u europskoj uniji stoga vas želim pitati vaše mišljenje o tome Hvala sada gospodin Ivo Belet. Uh, Hvala predsjedniče i povjereniče. Samo dva kratka pitanja. Govorili ste o direktivi o pravima pacijenata vezano uz prekograničnu zdravstvenu skrb. Radi se o novoj direktivi, ali znamo da isto postoje cijeli niz problema financijski, organizacijski i tako dalje. Da li mislite provesti evaluaciju da vidite na koji način pacijenti se mogu zapravo kretati, prelaziti granice? U vašem ekspozeu vi ste također govorili o lijekovima, puno smo govorili o TTIP-u, te postoje bojasni, e, znači organizacija za zdravstvo u Europi vezano uz određivanje e, cijenja u Europi, isto tako odobravanje i lansiranje na tržište lijekova. Koji su e, potencijalni rizici znači e, liberalizacije toga? Hvala. vidjeli smo E, cijeli niz stvari o kojem ste nam govorili, ali nismo vidjeli pesticide. E, koje je zapravo sudbina vezano uz procjenu rizika što se tiče e, samih zaštite biljaka? Da li mislite da li su tu zapravo neki rokovi koji su uh, pomaknuti, zapravo kakva je sudbina tog dokumenta vezano uz procjenu. Hvala. Gospodin Daka, biti ću vrlo uh, kratko. Možemo reći da ovo postaje sve zabrinjavajuće. U svakom slučaju ne želimo da bilo kako postoje smanjenje standarda u našim uh, uh, standardima i moramo u svakom slučaju imati povjerenja u naše standarde. Kolege iz svih područja također se slažu s tim. Isto tako što se geografski indikatori, bojimo se da će oni biti isto tako žrtvovani i da će mi e, imamo cijeli niz e, znači e, primjera, e, ja u svom e, okrugu isto tako imam cijeli niz primjera vezano uz sir i tako dalje, korištenja tih oznaka geografskog porijekla ono što se viš, tiče uredbe o službenim e, kontrolama moramo u svakom slučaju imamo e, trebamo imati najviše e, standarde u tom smislu no što se tiče samih naknada i alokacije samih naknada bilo bi u svakom slučaju što se tiče drugih stvari trebali bi imati iste standarde ali što se tiče samih naknada i troškova trebali bi primijeniti taj princip subsidijarnosti. Hvala. U svakom slučaju sam, drago mi je da čujem ovo posvećenje visokim e, e, standardima. Što o kapilobakteru i slučajevima gdje e, može u svakom slučaju se provesti velika akcija na tom području. U mojoj zemlji, Velikoj Britaniji, 300 tisuća e, oboljevaju od e, kapilobaktera. Isto kad govorimo o dobrobiti životinja, mogu li vam postaviti pitanje kad budete to revidirali, da li će onda možete e, uzeti u obzir i situaciju samih kunića vezano uz uzgoj kunića. Možemo reći da za te životinje nemamo e, standardne na europskoj razini vezano uz, znači uz uzgoj, vrlo intenzivni uzgoj tih životinja. Hvala. Gospođa Šujica. Povjereniće, rekli ste više puta da nećete raditi nikakve ustupke na uštrb zdravlja i sigurnosti i ja vas podržavam u tome i vjerujem da je tako. Međutim, u trenutku dok pregovaramo sa Sjedinjenim američkim državama oko TTIP-a nemamo ujednačeno europsko tržište. dakle nismo ujednačili europsko tržište a želimo ostvariti pregovor sa sjedinjenim državama. konkretno ovdje mislim na hrvatsku na proizvode koji dolaze u naše trgovine prehrambene proizvode koji ili nemaju deklaraciju ili deklaraciji, na deklaraciji je nešto drugačije. dakle zapadno istočno tržište europske unije nije, nije jednako. znam da je ovo pitanje možda za povjerenika za potrošače ali ipak pitam vas što komisija poduzima kako bi se ujednačilo europsko tržište i kako ne bi bilo rizičnih faktora za zdravlje za građane europske unije a smatramo da smo jednaki jer cijelo vrijeme pričamo da nema razlika između istoka i zapada sjevera i juga eurozone ne eurozone ali očito je da razlike postoje. Gospodine povjereniće, vrlo kratko tri pitanja. Stvorili smo vrlo nedavno jednu inicijativu, e, skupinu, radnu skupinu e, gdje e, E, znači e, protiv miješanja industrije duhana u određene dosije. Imamo znači ugovor o suradnji između Europske unije e, do 2029. zajedno sa velikim industrijalcima na području duhana i oni možemo reći da oni kontribuiraju sa 5 milijardi eura, ali to je vrlo malo u odnosu na njihove velike profite rekli ste da što se tiče E, produženja određenih e, e, pregovora još nisu počeli, no u svakom slučaju Olaf je 9.6.2014. govorio o eventualnom produženju. Možete li nam nešto reći o tome? Isto tako 20.12.2013. ratificirao se okvirni ugovor vezano uz zaštitu protiv duhana. Da li je Europska unija ratificirala taj ugovor? ugovori koji je kalendar. Isto tako što se tiče prevencije, e, što se tiče prekomjernog pušenja, da li postoji znači nekakva e, inicijativa na europskoj razini i da li isto će se koristiti neka e, europska sredstva u tom smislu prevencije. A što se tiče financijske participacije država članica, možete li nam dati neke preciznosti u tom smislu? Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. što se tiče negativnih e, posljedica GMO, nemamo dovoljno informacija o tome. Ne želim biti na neki način e, predirektan, ali moram u svakom slučaju moramo reći da su mnogi europski građani zabrinuti jer nemaju dovoljno informacija. Da li će se EU unija pozabaviti ovim sustavom e, certifikacije i općenito odobravanja GMO-a? Da li će se taj sustav e, mijenjati kako bi se uzelo u obzir dugoročne utjecaje na ljudsko zdravlje? postoje cijeli niz bojazni koje se trebaju umiriti. Hvala. Hvala. Gospodine predsjedavići, želim vam postaviti jedno pitanje vezano uz GMO. Podsjećam ono što je rekao predsjednik Juncker pred parlamentom. On je objavio da postoje cijeli niz postupaka vezano uz dozvolu, dobivanje dozvola za GMO i on želi to demokratizirati. To znači da uvozni proizvodi, kultura GMO-a trebaju biti objekt jednog, znači time će se baviti jedan prijedlog krajem travnja. To je, da li je to odgovor vezano uz ovu demokratizaciju tih dozvola u okviru Europske unije. Dragi povjereniče, ja sam, mm, podržavam Europsku uniju, no iznenađen sam što Europska unija govori da demokratizacija postupka e, davanja dozvola zapravo znači pojednostavljenje tih e, postupka. Znači da u svakom slučaju nećemo ni u kojem slučaju imati mogućnost raditi e, i primijeniti jedan op out, a to zapravo ide, suprotno je onom što je rekao predsjednik Juncker. Imali smo trijalog i nismo sigurni da to odgovara ono što je rečeno u okviru samog trijaloga. Imali smo određene zahtjeve što se tiče tu kultura i to je bilo povučeno. Čini nam se da ni u kojem slučaju niste u tom smislu pratili e, ono što je želio predsjednik Juncker i da u tom smislu komisija počinjava zbilja vrlo tešku grešku. Hvala gospodine povjereniče. Govorimo o pro, prevenciji jer je to zdravlje nešto što je izuzetno važno za nas, za ekonomiju, za individu, za pojedince, za gospodarstvo, za tvrtke i tako dalje. E, kardiovaskularne bolesti su najraširenije i to je prije svega zbog neispravne i pogrešne prehrane. Imamo isto 50% osoba koje su pretile ili imaju prekomjernu e, težinu. Isto tako to se razvija prije svega kod djece i također je zabrinutost mi što se tiče razvijanja e, dijabetesa tipa 2. No trebamo smanjiti znači te zasećene masnoće, šećer i sol. Ali što vidimo na televiziji? ne, vid, ne kaže se istina. Meso je životinski proizvod koji, oko kojeg se puno raspravlja. No, kako bismo smanjili potrošnju mesa, isto tako bismo se trebali boriti protiv otpornosti na antimikrobike. A sada gospođa uh, Angelik Dolae. Što se tiče eh, endokrinih disruptora. Željeli bismo da nam kažete kalendar što se tiče same studije i da li smatrate da će, i da li će se revidirati direktive koje su sada na snazi. Ja želim podsjetiti nešto što je evidentno. U svakom slučaju trebamo umiriti europske potrošače i trebamo ih na neki način pomiriti sa njihovom prehramovnom. E, u svakom slučaju je izuzetno potrebno da znaju porijeklo e, e, proizvoda i e, prehrambenih proizvoda koje se nalaze na primjer u prerađenim e, e, prerađenoj hrani. Možemo reći da je to u svakom slučaju pitanje kojem se treba dalje baviti. Što se tiče strategije za konzumaciju alkohola, govorili ste, o strategiji 3 P, a nadam se da to neće biti e, P e, zabrane, znači prohibicije, nego prije svega P zaštite, to jest e, protekcije. Hvala. Hvala. sedam imali smo znači određene tretmane patodena u SAD-u na koji način se to koristi u SAD-u. Isto tako e, kolege su nam mi rekli da se želi e, smanjiti znači zabrana jednog od e, takvih substanci. E, mislimo da u svakom e, slučaju bi e, Europska unija prije svega trebala biti osjetljiva na to. Ne želimo te substance u Europskoj uniji. Molim vas da spriječite komisiju da ide u tom smislu trebamo u svakom slučaju imati te e, visoke sigurnosne standarde u Europi i molim vas da ih ne dovedete ni u kojem slučaju o opasnost. Molim vas e, da se ni u kojem slučaju ne kompromitirate što se tiče ovih substanci sa SAD-om. Hvala. Biti ću vrlo kratka o jednom važnom pitanju što se tiče profilakse i korištenja antibiotika kod životinja i ljudi, što je još gore, postoje jasna pravila. Ne smije se koristiti antibiotike ili mikro, antimikrobike ako nemate dijagnozu kod životinja ili kod ljudi. Tu trebamo zbilja striktna pravila, a ni u kojem slučaju se ne smije to koristiti profilaktički kod ljudi, kao što je to još uvijek e, slučaj. E, često e, se antibiotice koriste kod životinja, nakon se toga se to izlučuje u prirodu. Imamo neke lijekove koji su bili e, dozvoljeni prije 2000. godine i nikakav zapravo procjena utjecaja nije u tom smislu bila izvršena. Moramo biti vrlo osjetljivi što se tiče toga. I u svakom slučaju moramo biti osjetljivi što se tiče korištenja svih lijekova koji su u ovom trenutku u upotrebi kako se oni ne bi e, lučili u samu, prirad, u, samu prirodu. Molim vas nemojte iz e, izdeći odgovore ćemo pažljivo pratiti kako ste odgovorili. A sada gospodin Balco. prvog na plenarnoj sjednici pred e, parlamentom sudjelovali ste o e, raspravi u direktivi o GMO-u i citiram e, što je rečeno. Svaka država članica može slobodno odlučiti o tome hoće li dozvoliti e, uzgajanje GMO-a ili ne. Kraj citata. Ustav, e, mađarski ustav garantira da se ne koristi GMO i u tom smislu nas je vaša izjava umirila. Ustavni suci mogu se naravno vratiti i odlučiti nešto drugo i u tom smislu eh, možemo se obratiti EFSI. Komisija može glasati za ili protiv može isto tako e, na neki način e, odlučiti protivno odluci mišljenju EFSE ako tako odluči. Znači u, e, i u tom smislu protivno našem ustavu GMO će moći biti uzgajani. Kako to zapravo je u skladu sa onim što ste rekli na plenarnoj? Gospođa Petir. E, gmo je velika prijetnja sigurnosti hrane o čemu očigledno svjedoče i mnogobrojna pitanja kolega zastupnika koji su se javili prije mene za riječ. E, velik broj zastupnika iz zemalja alpe adria regije a to je pet država članica europske unije potpisao je moju inicijativu da se ta regija proglasi slobodnom od gmo a kako bi zaštitili biološku raznolikost ali i tradicionalan način proizvodnje hrane direktiva o gmo u donesena početkom ove godine nije omogućila na pravi način državama članicama da se zaštite od gmo a i invazivnih politika multinacionalnih kompanija. na tragu obećanja predsjednika europske komisije gospodina junckera da će komisija ove godine predložiti novu bolju direktivu koja će snažnije uvažavati opredjeljenje država članica da se zaštite od gmo a i da budu gmo free zanima me koje aktivnosti vi kao povjerenik osim najavljene revizije postupaka odobrenja gmo a poduzimate da bi se to ostvarilo i kada možemo očekivati prijedlog nove direktive o gmo u? hvala Hvala vam lijepa gospodine povjereniče. Ja ću govoriti latvijski i mislim da će tako biti brže. Vi ste rekli da bilo kakva obnova trgovine prehrambenim proizvodima sa Rusijom se treba odnositi bez diskriminacije na sve zemlje članice. To je točno, ali sredinom siječnja je u Berlinu Vladislav Makos i Također, e, ravnatelj e, Ruske veterinarske službe su dogovorili tako nešto za određene zemlje članice. Znam da ste se sastali sa e, ruskim veleposlanikom pri Europskoj uniji i znamo da je to prijetnja ne samo Litvi nego i drugim zemljama članicama. Možete li komentirati te ili bilo koje druge bilateralne pregovore između Europske unije i Rusije i hoće li se održati takvi pregovori u ime cijele Europske unije i kako možemo zaštititi zemlje poput Litve koja naravno osjeća prijetnju Rusije. Hvala gospodin Gramatikakis. Ko je sada? Kasimija. Imamo nekoliko, pozitiv, imamo nekoliko pozitivnih točaka, no e, zapravo zbog toga što nemamo dovoljno vremena na raspolaganju, e, to nam ne ide u prilog. Evo ja imam samo jednu napomenu koja je, čini mi se, važna, a o kojoj nismo govorili, odnosno u doba krize zdravstveni troškovi su smanjeni u nekim zemljama članicama, naročito u onim zemljama članicama koji su u programu trojke. Kao što sigurno znate, posljedica toga je bila pogoršanje zdravstvene skrbi. Dakle, naša komisija, e, naš odbor je u mojem izvješću tražio od komisije da u okviru europskog semestra odredi određene prioritete, odnosno održivost zdravstvene zaštite i poboljšanje učinkovitosti zdravstvene skrbi i zdravstvenih sustava, a također e, tražilo se i da se omogući bolji pristup. Dakle, u tom smislu znakovi koji dolaze iz komisije nisu ohrabrujući, postoji radni program, ali ne prepoznajemo ovdje te elemente u natoč Junkerovom programu. Zato vas e, pitam, e, namjeravate li poduzeti konkretne inicijative kako bi se ograničio utjecaj krize na zdravstvene sustave zemalja članica? Zahvaljujem. A sada posljednje pitanje, gospođo Melior. Zahvaljujem na e, prevoditeljskoj pomoći u ovom posljednjem dijelu našeg sastanka. Zahvaljujem. Ja ću također biti kratka povjereniče, genske tehnologije imaju veliku važnost u našim raspravama, ali čini se da danas na tržištu imamo određeni problem sa nekim GMO kulturama čija kvaliteta još uvijek nije definirana. Problem je znati je li određeni proizvod genetski modificiran ili nije. E, Amerikanci kažu ne, ne, to, je, to su proizvodi koji su dobro uvriježi na tržištu i nije nam jasno koji postoji razlika između genskih tehnologija i drugih tehnologija. Hvala. Jasno je da povjerenik ne može odgovoriti na sva ova pitanja. Nadam se da će se on obvezati da napismeno pošalje odgovore na postavljena pitanja. Molim ga da odgovore pošalje tajništvu kako bi smo mogli odgovore proslijediti svim članovima odbora. Time zatvaramo ovaj sastanak. Htio sam samo dodati to da se sljedeći sastanak održava 30. i 31. ožujka. Hvala još jednom prevoditeljima što su danas ostali duže s nama. Hvala.